ove sjednike. E, odbor za ustavna pitanja e, e, članak 160 stavak 1 i 195 stavak 3 o poimeničnom glasovanju koji su na, po članku i članak 7 stavak taj taj u u, e, u okviru e, postupka za imunitet. Ova e, interpretacija će se smatrati usvojenom ako ne dođe do primjedbe neke političke grupe. To također možete naći i Sans a direkt. Gospodin Ivari Padar je imenovan ministrom poljoprivrede Estonije